funkcije koje su nespojive sa funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu. E, odbor za pravna pitanja je jednoglasno predložio da se e, za nove članove e, proglase gospođe Borzan, Buzić, Maletić, Petrović, Jakovina, Šujica i Tomašić, nadalje Baldini, Pikula, Plenković, Tija, Valjalo i Vuljanić. Predlažem da ove mandate proglasimo valjanima. Poljske vlasti su pod